Hvala vam. Zadovoljstvo mi je što mogu pozdraviti ovdje ugostiti Ževher Ilham, kćerku Ilhama Totija. Ona danas ovdje predstavlja svoga oca. Primit će nagradu Saharov za slobodu mišljenja za 2019. godinu. Također bi pozdravio sve finaliste nagrade Saharov Oni su bili imenovani od strane naših zastupnika i nalaze se danas ovdje s nama u vječnici. S nama su gosti iz Brazila. Oni su aktivisti za borbu za ljudska prava i zaštitu okoliša te očuvanja amazonske prašume. Monika Benicio. Monika Benicio predstavlja svoju preminulu partnericu Marielle Franco koja je obijena u ožujku 2018. godine. Silva. Clodelis dos Santos. Pakcon Metuktire, koji predstavlja svoga djeda, poglavicu Raoni. E per Potom su tu grupa The Restorers, jedna grupa kenijskih e, studentica koje su iskoristile modernu tehnologiju za emancipaciju žena i za borbu protiv genitalnog e, sakačenja. To su stasi Uino, Cynthia Otieno, Purity Ouma, Makrin Onyango. A nome U ime Europskog parlamenta vam zahvaljujem što ste danas s nama. Čestitamo vam na vašoj hrabrosti i na vašem zalaganju. Nastavit ćemo dakako pratiti vaše aktivnosti. Prije nego što nastavimo, pozvao bih vas da zajedno pogledamo jedan video prilog o ovogodišnjem pobjedniku, gospodinu Ilhamu Totiju.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 Signore e cari Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, danas dodjeljujemo nagradu Saharov za slobodu mišljenja i to profesoru Ilhamu Totiju koji danas ne može biti ovdje s nama zato što je zatočen u zatvoru i to od 2014. godine. On plaća visoku cijenu za svoju borbu i on bi trebao za nas biti izvor inspiracije. najskrenije zahvaljujem njegovoj kćerki gospođi Dževher Ilham koja ima hrabrosti doći ovdje i ovdje ga danas predstavljati. I ovdje u srcu europske demokracije možemo osjetiti, ali i saslušati glas onih čiji se glas ne može čuti u njihovim vlastitim zemljama. Putem dodjele nagrade Saharov ovaj parlament postaje glasnogovornikom slobode mišljenja i izražavanja. To je jedna izuzetno vrijedna sloboda. Za velik broj ljudi, nažalost, to je još uvijek jako opasno. Jako sam ponosan i počašćen što mogu dodijeliti ovu nagradu profesoru Ilhamu. Njegova bitka stavlja u prvi plan vrijednost dijaloga, međusobnog razumijevanja, umjerenosti, pomirbe i kulturne raznolikosti. To su upravo vrijednosti koje se nalaze u temeljima europskog projekta. Ilhan Toti je profesor ekonomije, ali on je jedan glas koji nas eh, sve poziva na umjerenost, na pomirbu. On se zalagao za zaštitu prava ujgurske manjine u Kini. Nadao se da će poboljšati njihove uvjete života. Ujguri su žrtve eh, zlostavljanja, svake vrste zlostavljanja, fizičke, kulturne, vjerske, ekonomske i političke. Od travnja 2017. godine više od milijun nevinih Ujgura je zatvoren, to proizvoljno zatvoren u tu čitavom nizu e, logora. Tamo se moraju odreći svoga etničkog identiteta i svojih vjerskih uvjerenja. Međutim, ovaj narod je jedan veliki narod. Oni imaju izuzetno duboko osjećaj pripadnosti. Oni imaju viš, tisućljetnu povijest i tijekom te povijesti su razvili jednu kulturu koju valja sačuvati. Ilham Toti je kroz svoje djelovanje uspio dati glas ovom narodu. On je danas zatvoren, ali njegov glas možemo danas čuti ovdje putem njegove kćerke i brojnih drugih Ujgura. Više od 20 godina je neumorno radio na promoviranju dijaloga i međusobnom razumijevanju među gurima i drugim kineskim narodima. Bez obzira na to je osuđena doživotnu kaznu, optužen je za separatizam. Europski parlament traži da ga se smjesta bezuvjetno pusti na slobodu. Njegova borba i njegova patnja nas podsjećaju da se i mi moramo boriti za slobodu mišljenja. To je jedan, jedno temeljno pravo koje se nekad osvaja po cijenu ljudskih života. Htio bih također e, se prisjetiti zajedno sa svima vama dobitnika prethodnih izdanja nagrade. Oni se nalaze danas u zatvoru njih se proganja zato što su branili ljudska prava i temeljne slobode. A nekada su zatvoreni i zbog same činjenice da su osvojili nagradu Saharov. To su Nazrin Sotude, Raif Badavi, Damas de Blanco, članovi demokratske oporbe Venezuele i Asma Mahfuz. Zbog toga Europski parlament e, traži od visokog predstavnika da usvoji sve potrebne mjere u svojim kontaktima sa ovim zemljama kako bi se ove osobe oslobodile i kako bi se prestali proganjati dobitnici nagrade Saharov. Ovaj zahtjev upućujemo i zemljama članicama Europske unije, našim vladama one imaju bilateralne odnose sa ovim zemljama i trebali bi putem njih prenositi zajedničke vrijednosti Europske unije i putem njih da ti ljudska prava i slobode. Danas bi trebao biti dan za slavlje kako bismo slavili slobodu mišljenja, međutim današnji je dan žalostan. Još jednom je ova stolica prazna. To zato što u današnjem svijetu biti slobodan, razmišljati ne znači uvijek biti zaista slobodan. Nadam se da će Ilham Toti biti oslobođen, da će nas posjetiti. Naše misle idu k njemu, njegovoj obitelji i svima onima koji se nalaze u zatvoru s njim. Njegova kćerka, Džeher Ilham, će nam ukazati čast, tu je danas s nama i predajem joj riječ. Izvolite. Salam alaikum. s vama. Zahvalila bih Europskom parlamentu i svima onima koji su omogućili da moj otac dobije Saharovu nagradu za slobodu mišljenja. Naglasili ste ne samo rad moga oca i ono što trpi zbog svog djelovanja, već ste skrenuli pažnju Europske unije i ostatka svijeta na patnju više od milijun Ujgura koji su prisilno zatvoreni u koncentracijskim logorima u regiji Ujgur. Hvala vam, Rahmet. Čast je biti danas u Europskom parlamentu i prihvatiti nagradu Saharov u ime moga oca. Zahvalna sam vam na prilici što vam mogu ispričati njegovu priču. On je ne može sam ispričati. Iskreno, ne znam gdje je moj otac danas. Zadnji put sam ga vidjela 2017. On je već tada bio zatvoren u zatvoru u Rumki. Nas su razdvojili još na aerodromu 2013. godine i to na aerodromu u Pekingu. Kretali smo na sveučilište u Indijani gdje je moj otac bio pozvan nažalost, nikad nije došao do SAD-a. Tog dana su nas e, izdvojili i meni su dali e, mogućnost da ipak sjednem na taj zrakoplov i odim u SAD ili da ostanem s mojim ocem. Moj otac je inzistirao da nastavim putovanje. Rekao mi je, nemoj plakati. Nemoj da misle da su ujgurske djevojke slabe. Ja sam otišla i zbog tog njegovog ohrabrenja sam danas ovdje sa svima vama. Ali dok sam ja putovala tog dana, njega su zatvorili, pretukli, ispitivali i sada se nalazi doživotno zatvoren na nepoznatom mjestu. Ja se nikada neću moći vratiti u Kinu i vjerojatno više nikada neću sresti svoju obitelj. Teško mi je povjerovati da moj otac nalikuje na muškarca kojeg sam poznavala kad sam bila djevojčica. To je čovjek koji je radio u mojoj sobi za mojim stolom u piđami zato što sam se žalila da provodi više vremena na svom e, internetskom sajtu nego li sa mnom. Međutim, kada se nalazio pri problema, moj otac uvijek tražio rješenje. On je vjerovao da kada postoji problem, da ga se mora riješiti, kao kada trebate zakrpati jednu, jedan komad odjeće kada se na njemu nalazi rupa. On je mislio da neriješen problem vodi do još većeg problema. I zato je preselio svoj laptop u moju sobu i radio je za mojim radnim stolom, dok sam ja sjedila na svom krevetu i pisala zadaću. Na taj način smo mogli biti zajedno. Nekada bi zaboravio koliko je kasno, radio bi sve do četiri sata ujutro. Ja bih se budila, pa ponovno zaspala i slušala kako on radi na svom računalu. Bila sam tada tineđerka. Nisam dobro razumjela zašto bi moj tata odustao od svoje e, poslovne karijere i odlučio se za život koji će ga odvesti u zatvor. Bila su to vremena kada smo se mogli priuštiti, kupiti čitavo janje ili čitavu ovcu i to podijeliti sa susjedstvom. Nakon što se moj otac počeo zalagati za prava Ujgura, imali smo sve manje mesa u našem domaćinstvu. Njegovo bogatstvo je otišlo ka potpori zajednici Ujgura. Uputaj novac je bio upućen siromašnim majkama i djeci bez doma. Kada je kupio server u SAD-u da bi tamo mogao držati svoju web stranicu, uopće više nismo imali novca za janjetinu. Mog nije strašilo siromaštvo, on je posvetio svoj život cilju koji će definirati njegov život. On se zalagao za pomirljivi dijalog i za razvijanje razumijevanja između Kineza i Ujgura koji žive na zapadu Kine. Za, njih je problem, za njega je problem bio jako jasan. Ujgurima su se negirala temeljna prava. Pravo da vjeruju u što žele vjerovati, pravo na slobodu vjeroispovijesti i pravo da misle što žele misliti. Za njega je rješenje bilo jednostavno htio se uključiti u dijalog sa kineskom vladom na način koji bi bio miroljubiv, nenasilan i poučan. Međutim, kineska vlada nije bila zainteresirana za konverzacije, nije bila zainteresirana za opuštanje tenzija koje su postojale u regiji Ujgur. Nisu bili zainteresirani za skladan suživot. Osim toga, oni su mog oca označili kao separatista i zatvorila ga u zatvor. A sve zato što je htio osnožiti ljude koje kineska vlada želi kontrolirati. Danas e, u Kini za Ujgure nema slobode. To znate. Ni u školama, ni u javnosti, pa čak niti u njihovim domovima. Mog oca, kao i velik broj Ujgura, su označili kao ekstremista. To je lažna oznaka ekstremizma koja, ekstremizma koja se koristi da bi se zatvorilo više od milijun ljudi, a možda i više, u koncentracijske logore. Tamo se Ujguri trebaju odreći svoje vjere, svog jezika i svoje kulture. Tamo se ljude muči i neki su umrli. Povijest se ponavlja prije nije dobro završilo i neće ni sada dobro završiti. Kina to označava te logore kao mjesta za reedukaciju. Ja ne prihvaćam e, tu formulaciju, ne biste trebali ni vi. Ekstremizam je oznaka koja se koristi kao izlika da bi se razdvojile obitelji, da bi se kontrolirali i nadzirali Ujguri u Kini i izvan Kine. I velik broj nevinih ljudi završava u logorima i u mom stanu u Washingtonu u SAD-u često se provaljuje u moj telefon i u moje računalo. Ljudi me pitaju je li me strah? Strah me je. Nekada se budim ublivena hladnim znojem. Bojim se da će ono što govorim ugroziti moju obitelj koja živi u Kini. I danas sam eh, ovdje pred vama nervozna. Sigurna sam da je moj otac bio uplašen. Ali kada bi on ustanovio u čemu je problem, onda bi učinio sve što može da poradi na rješenju, bez obzira na cijenu. Ja sam danas ovdje zato što želim podržati svoga oca. Zato vam vas eh, želim zamoliti i pitati. Vidite li vi problem u načinu na koji Kina postupa sa Ujgurima? Ukoliko vi tu vidite problem, Molim vas, poradite na rješenju. Vi imate mogućnost utjecaja. Za zastupnike Europskog parlamenta imam poruku. Iskoristite zakone da bi kineski dužnosnici odgovarali za poslovne subjekte nemojte sudjelovati u progonu Ujgura. Za akademike nastavite istraživanje kojim ćete razotkriti ova nedjela. Za nevladin sektor nastavite raditi i držite se. Za studente. Obrazujte se i tražite istinu i borite se za pravdu. Ovo nije riječ o borbi protiv Kine. Ovdje je riječ o zaštiti ljudskih prava. Posljedna poruka studentima moga oca. Oni služe zatvorske kazne što su podupirali njega i njegov projekt. To su hrabri ljudi poput mojih ujgurskih braća i sestara. Oni nisu sami u tim e, logorima. Tamo se nalazi čitav, čitav niz manjina samo zato što su se borili za sebe. Tamo se nalaze i odvjetnici koji se bore za ljudska prava samo zato što su se borili i štitili prava drugih ljudskih bića. To se odnosi na ljude koji žive na Tibetu ili u Hong Kongu i kršćani se bore da bi očuvali svoj identitet i temeljna ljudska prava i u duhu rada moga oca koji je radio na promicanju razumijevanja i razumijevanja među različitim kulturama, želim skrenuti vašu pažnju na druge finaliste ove nagrade. Oni nisu dobili nagradu, ali oni se jako zalažu za, za svoje ciljeve i zaslužuju vašu pažnju. Molim vas da otkrite otkrijete više činjenica o restorerima. Oni poboljšavaju život žena u Keniji i drugdje u Africi. Potom u Brazilu, to je slučaj Marijel Franco, plemenice Raonia i gospođe Dos Santos. Njih treba poduprijeti u nastojanju da očuvaju amazonsku e, prašumu. Treba također pomoći urođenicima da se bore za svoja prava. Ovi nevjerojatni ljudi trebaju vašu potporu, treba se čuti njihov glas. I na koncu, ja ne znam gdje se nalazi moj otac, ali vjerujem da je živ. Vjerujem da se njegov duh nalazi u ovoj nagradi Saharov. To je osoba koja je preselila svoje računalo u sobu kada sam ga trebala. I sada Ujguri tako trebaju vas. Hvala vam najljepša. La seduta è ripresa. Onorevole Nastavljamo s radom. Riječ je tražio zastupnik Giambaschi. Uvaženi gospodin Gospodine predsjedniče, htio sam uzeti riječ u skladu sa člankom 195 poručiti gospodi eh, Ertug i da li? Oni su bili uvrijeđeni onime što sam rekao i traže od mene ispriku. Pa dobro, kada se netko osjeća uvrijeđenim, ja ću mu se ispričati. Ja dolazim iz Bugarske, porijeklo sam iz Sjeverne Makedonije, možda čak i Turske. I ne bi me uvrijedilo ukoliko me kažete da sam Bugarin iz Sjeverne Makedonije. Ako se tu netko osjećao uvrijeđenim zbog onoga što sam rekao, nema problema. Ali nema isprike zato što je prošao ovaj užasan paket o mobilnosti. Govorite o kamionima tamo koji e, zagađuju e, zrak, pseudosocijalisti zakidaju nas za radna mjesta, posao se seli u Rusiju i Tursku i mi želimo ispriku za to. Nastavljamo s radom. Imamo drugi krug izbora za europskog ombudsmana. Onorevole Dalli, prego. Zastupnica Dali. Merci, monsieur le président. Hvala predsjedniče. E, da malo ispravim stvari. E, ne trebate biti e, sporazum o paketu mobilnosti. Možda to nije vaše stanovište ali ni u kojem e, slučaju kao predsjednik Trana u ovom parlamentu i sa mojim kolegom Ismailom Ertugom neću e, tolerirati vaše e, izjave o mojem podrijetlu. Prvo, vi poručujete, dajete rasističke poruke, a drugo, nikad neću pokleknuti uvijek e, ću ostati na nogama kako bi ovakvi prijedlozi bili prihvaćeni u ovom domu. Hvala. Hvala predsjednice Dali. Adesso passiamo alle del Prelazimo na izbor Europskog ombudsmana, drugi krug u skladu sa člankom 231 poslovnika. Napravit ćemo jedan test, ali vidimo vječnica je puna, međutim moramo to e, napraviti jer je tako navedeno u poslovniku. Moramo dakle provjeriti koliko je prisutno zastupnika. Htio bih također najaviti da je kandidatura gospodina Nilsa Mužnjaksa povučena. Kandidati su Giuseppe Fortunato, Julija Lafranc, Emily O'Reilly i Cecilia Wikstrom. Provjerimo, otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. E abbiamo naturalmente l'aula piena. Vijećnica je puna. I imamo potreban broj zastupnika za ovaj izbor. Podsjećam vas da je riječ o tajnom glasanju u skladu sa člankom 231 stavak 6 da bi bio izabran kandidat treba dobiti većinu e, glasova. Suzdržanost se ne smatra valjanim glasanjem. U skladu sa člankom 231 stavak 7 prije nego li e, krenemo sa glasanjem moramo utvrditi broj zastupnika, to smo upravo napravili i imamo barem 374 zastupnika u vijećnici. Broj prisutnih e, zastupnika je dovoljan te možemo preći na glasanje informacije vezane uz glasanje suma već e, podijeljene. To je isti postupak koji smo primijenili jučer. Dakle, odabrat ćete ime kandidata te glasati pritiskom na plus i to samo jedan put. Jesmo li spremni? Otvaram glasanje.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 apsolutna većina 320 glasova. Ovo je rezultat. O'Reilly 291, LaFranc 251, Fortunato 58, Wikstrom 38. Quindi nessuno ha ottenuto Dakle, nitko nije osvojio potrebnu većinu da bi odmah bio izabran. Al momento che nessun candidato ha ottenuto la maggioranza. S obzirom da niti jedan kandidat nije dobio većinu glasova, prelazimo na treći krug i to između prva dva kandidata po broju glasova. Che sono la signora O'Reilly. To su gospođa O'Reilly i gospođa LaFranc. diamo tempo per caricare i nomi nei nostri computer. Sada ćemo učitati ta imena u naša računala. Pronti? No. Ancora non siamo pronti. Još nismo spremni, kaže predsjednik. Eko, siamo pronti. Evo, spremni smo. Dakle, biramo između kandidata O'Reilly i LaFranc. Otvaram glasanje.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 Lafranc 280. Quindi sulla base del terzo... Dakle, na osnovu trećeg kruga glasanja odabrali smo Evropskog ombudsmana, to je gospođa Emilio O'Reilly. Čestitam joj na izboru i ja ću potpisati odluku parlamenta o izboru Europskog ombudsmana. Riječ je zatražio povjerenik Hogan, izvolite. Uh, uh, Gospodine predsjedniče, um, poštovana gospođo Riley, od sveg srca vam čestitam na vašem današnjem izboru to je vrlo dojmljiv znak povjerenja Europskog parlamenta i priznanje na vašem odličnom radu protekle godine. Ombudsman je postao vrlo važan stup institucije Europske unije od prvog izbora ombudsmana 95. Uloga ombudsmana kao onoga koji olakšava i posreduje između građana i administracije zaslužuje našu punu potporu. Zajedno smo radili proteklih godina u e, komisiji da europsku e, administraciju napravimo boljom, transparentnijom i učinkovitijom. Samo 5% e, predmeta dovodi do utvrđenja krivog upravljanja krive administracije i to na prijedlog ombudsmana to pokazuje konstruktivni duh i e, odnos institucija i rada ombudsmana do sada. Komisija će i nadalje biti konstruktivni partner, otvorena e, e, i tu je za prijedloge, za rješenja, prijedloge za poboljšanje u konstruktivnom duhu. Dijelimo cilj iznalaženja rješanja, rješenja koje odgovaraju interesima građanja. Ombudsman i komisija dijele interese e, povećanje povjerenja u europske institucije koje trebaju pokazati da ih je briga za interese i probleme građana. Gospođo O'Reilly, još jedanput e, želim vam sve najbolje u vašem novom mandatu. Komisija i ja osobno veselimo se našoj e, daljnjoj suradnji. Eh, Hvala povjereniku i čestitamo, želimo sreću u radu novom europskom ombudsmanu. Wir setzen die Abstimmung fort. Nastavljamo glasanje i dolazimo e, do odluke o financijskoj disciplini od financijske godine 2021. i fleksibilnost među stupovima za kalendarsku godinu 20, 2020. Izvještaj LINS, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno. Prvo čitanje Europskog parlamenta je time zaključeno. Dolazimo do izvještaja Carmen Avram o, partnerstvu o održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i njegov protokol o provedbi. Imamo jedno glasanje, poimenično glasanje, otvaram ga. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dolazimo do prigovora u skladu s člankom 112 poslovnika. Pojminično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. usvojeno. Dolazimo do zaključenja poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. Tko je za? Molim da dignete ruke. Tko je protiv? Tko se suzdržava? Eh, zaključenje knjiga je usvojeno. Dolazimo do izvještaja eh, autora četiri kluba. Javna diskriminacija i govor mir, mržnje protiv eh, LGBTI osoba, uključujući područja bez LGBTI osoba. Evo, idemo do stavka 3, pojmično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno stavak 4 u dva dijela. Prvi dio, e, dizanje ruku. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno Drugi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 6. E, amandman 11. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Dolazimo do stavka 8, amandman 2. pojmenično glasanje, glasanje otvaram ga. Zatvaram ga. Usvojeno. Dolazimo do stavka 12, amandman 3, pojmenično glasanje. Otvoreno je. Zatvoreno. Usvojeno. Dolazimo do stavka 12. Amandman 3. Oprostite. 4. Poimenično glasanje, otvoreno je glasanje. Zatvoreno. Odbijeno stavak 15. u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani. Usvojeno drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dolazimo do amandmana 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 20. E, izvorni tekst, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Nakon stavka 23, amandman 12 je pojmenično glasanje. Otvaram ga. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Uvodna izjava eh, pet e, amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. uvodna izjava 16, izvorni tekst, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Dolazimo do amandmana 9. E, Pojmenično glasanje. Otvaram ga. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dolazimo do uvodne izjave D. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. uvodna izjava N, e, amandman 1, pojmenično glasanje, tko je za? Zatvaram glasanje, prosite. Usvojeno. Uvodna izjava 13, e, e, tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava o e, amandman 10, pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Dolazimo do e, amandmana 14 za protiv suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava P, amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dolazimo do mm, glasanja o rezoluciji kao cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. sa 600, 463 glasa za usvojeno. E, e, glasanje po poslovniku, javljanje za po poslovniku. E, nismo glasali za uvodnu izjavu P, poimenično glasanje. Uvodna izjava P. je, otpala je ta uvodna izjava. BEPS 2.0 pravedno oporezivanje u digitaliziranom i globaliziranom gospodarstvu. Dolazimo do amandmana 1. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 4. Pojmično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 9, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 2 Dio 2. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, amandman 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman e, stavak 12, e, amandman 5D, poimenično glasanje, tko je za? Poimenično glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Amandman 12, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 13. dizanje ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbijeno. Stavak 23. O, izvorni tekst, poimenično glasanje za. A, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 14, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Dolazimo do izvornog teksta u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojena drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 34, izvorni tekst, koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3, Pojemnično glasanje, otvoreno je glasanje. Zatvoreno. Uzvaja se amandman 6, poimenično glasanje, otvaram ga. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Izvorni tekst Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 7. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Izvorni tekst na poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. E, stavak 41. Poimenično glasanje. Otvaram ga. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dolazimo do amandmana 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 42. Jasno. E, izvorni tekst. Prvi dio. Pojmenično glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvojeno drugi dio, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno stavak 43, poimenično glasanje, otvaram ga. Zatvaram ga. usvojeno. U amandman 4, pojmenično glasanje, otvaram ga. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 16, tko je za? Dignite ruku. Protiv? Suzdržani odbijeno 17 za. Protiv? suzdržani, odbijeno. deset i dva dijela, poimenično glasanje, otvaram glasanje za prvi dio. Zatvaram glasanje. Odbijeno drugi dio. Otvoren, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Izvorni tekst, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno dolazimo do glasanja za rezoluciju u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno, hvala. Dolazimo do izvještaje. Vladavina prava na Malti nakon nedavnih otkrića u slučaju ubojstva Dafne Karuane Galicije. Stavak 8. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno e, amandman 1 tko je za protiv suzdržani usvojeno e, e, uvodna izjava B u dva dijela prvi dio tko je za protiv suzdržani usvojeno drugi dio za protiv